sa svojim govorom gospodin de Grandes Pascual. Rezolucija je, ima šest. I gospodine Grandes, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Dame i gospodo, za jednog španjolca govoriti loše o državi poput Venezuele je stvara bol. Imamo duge odnose i osjećaje koji neće nikada nestiti. No, stvari su otišle predeleko. Činjenica da su najveći klubovi zastupnika u parlamentu dogovorili ovakvu rezoluciju kad govorimo o diskvalifikaciji političkih činova i politike koju vodi predsjednik Maduro u vezi sa progonom oporbe. Činjenica da je odbor UN-a za mučenje objavio izjavu u kojoj je jasno rekao da ne postoji neovisnost sudstva, da ne postoji e, slobodno novinarstvo. Svi se mi pitamo dokle će e, gospodin Maduro iskorištavati naše strpljenje. On jest izabran demokratski ali dokle će se dozvoliti e, da vrijeđa bivšeg predsjednika vlade Aznara, vrijeđa ga i naziva ga pučistom. To ne možemo dozvoliti. Želimo e, Venezueli sve najbolje. Želimo venecuelanskom narodu da živi u demokraciji i u miru. I nadam se da mi u Europi možemo im pomoći da izgrade bolju budućnost. Hvala, a sada gospodin Weidenholzer. E, štovani gospodine predsjedniče, od izbora 2013. dramatično se pogoršalo stanje za oporbene skupine. E, uhićenje su na dnevnom redu, uhićenje Lopeza, vođe oporbe, je posebno težak slučaj. Visoki povjerenik UN je izrazio svoju veliku zabrinutost zbog čitavog tog stanja i utvrdio je sustavna kršenje ljudskih prava. Država i zemlja je podijeljena, duboko podijeljena, podijeljene su obitelji, ljudi i krajnje je vrijeme da trenutna vlada Venezuele to nečasno i sramno poglavlje dovrši i otvori jedan miro, miroljubivi mirni dijalog s oporbom. Prvenstveno se moraju svi politički zatvorenici pustiti na slobodu, garantirati sloboda izražavanja i mišljenja i vratiti se neovisnost pravosuđa. Hvala vam, a sada gospodin Demes Hvala vam. Ne mogu se ne složiti s onime što je rekao prethodni govornik. Ono što je počelo kao studentski prosvjedi bilo je zapravo prilika za gušenje svih oporbenih stranaka. Oko 1400 osoba očekuje suđenje zbog toga što su se usudili progovoriti protiv vlade. Ovdje ne govorimo o državi u kojoj e, postoji vladavina prava. Venezuela ima strašno nasljeđe. E, stopa nezaposlenosti je ogromna, oko 60%. Imaju ozbiljne probleme sa funkcioniranjem institucija. moramo e, nadzirati rad institucija koje krše ljudskih prava moramo e, ne smijemo im dozvoliti ulazak u europsku uniju moramo zamrznuti njihovu e, imovinu i jasno kritizirati ulogu venezuele i njihove vlade osim toga moramo inzistirati da svi budu pušteni uključujući gospođu Consuelo. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospodin Korao. O pitanju Venezuele, kao što se često događa u ovakvim slučajevima, za vrijeme pregovora i za vrijeme podnošenja amandmana primijetio sam da zapravo ovdje smo se malo pogubili. Naravno da u Venezueli postoji problem demokracije, problem kršenja ljudskih prava, no Mislim da ipak moramo biti malo objektivniji. Zato s jedne strane oni koji podržavaju predsjednika Madura, dakle oni koji su za vladu, a s druge strane imamo one koji podržavaju oporbu. No i ta oporba možda ipak nije baš e, spontana nego je ipak e, potaknuta i potpomognuta od strane e, zapada stoga mislim da bismo trebali biti nepristraniji kad komentiramo situaciju u venezueli i pronaći mehanizme koji Um, kojima će se zaštititi venecuelanski narod te uh, ljudska prava stanovnika Venezuele. Hvala. A sada gospodin Maura. Hvala vam predsjedniče. Ova rezolucija dolazi u pravom trenutku. Danas mogu ponosno reći da je Europski parlament bio na visini ovih okolnosti i u povijesnom trenutku je znao dati pravi odgovor i pružiti potporu demokratskoj oporbi u Venezueli. No, bez obzira na važnost teksta o kojem ćemo glasati, ne smijemo pasti u zamku i misliti da smo učinili sve što možemo. Počevši od ove rezolucije, moramo se više truditi i pomoći stanovništvu u Venezueli da se napokon stane na kraj sustavnom kršenju ljudskih prava e, oporbenih političara. No, ako do toga ne dođe, onda u ime kluba zastupnika e, liberala analizirat ćemo sve mogućnosti kako bi ta vlada e, promijenila svoje ponašanje. Gospodin Kouso, neke kolege koriste demokraciju i ljudska prava E, prema svojim interesima. Ova, ova rezolucija je jedan primjer instrumentalizacije ljudskih prava protiv izabrane vlasti u Venezueli je pokušano sve. E, vojni udar, državni udar, medijski rat, a sada i nasilje. Jesu li ovo bili mirovni prosvjedi studenata? Ne znam, ovdje vidim jedno veliko oružje. Ovdje vidim jedno vatreno oružje ovdje vidim nasilje. Oni koji će glasati za ovu rezoluciju, e, da li smatraju da je u redu e, ubiti pripadnike policije u Venezueli? 11 ih je ubijeno. E, odobren je zakon kojim se ograničavaju prosvjedi. Što god učinite, koje god laži iskoristite, mislim da nećete moći utjecati na vladu koja je u Venecueli demokratski izabrana i na njihove političke promjene. Dobro, a sada počinjemo sa raspravom. Gospodin Štetina ima riječ. Hvala vam. Režim u Venecueli pokušava uništiti oporbu. Više tisuća ljudi je završilo u zatvoru, uključujući studente i novinare. Na primjer, gospodin Leopold eh, Lopez, on je jedan od važnih čelnika oporbe, on je također uhićen. Eh, stoga podržavam ovu rezoluciju na temelju našeg povijesnog iskustva u našim zemljama koje su bile pod čizmom sovjetskog eh, režima također je oporba uvijek stradala i zbog toga je jako važno dobiti podršku od e, demokratskih zemalja. To je bio slučaj s našom zemljom prije 25 godina, a sada smatram da bismo svi trebali pokazati istu takvu demokratsku potporu ovim ljudima. Pozivam za puštanje gospodina Lopesa i ostalih političkih zatvorenika. Hvala vam, a sada gospodin Asis. Hvala gospodine predsjedniče. E, demokracija ne znači nužno vladavinu e, prava, kao što vidimo u ovom slučaju. A tu naravno onda treba uzeti i u obzir trodiobu e, vlasti, neovisno sudstvo te slobodu na izražavanje misli. Poštivanje vladavine prava je naravno najbitnije za ljude koji upravljaju zemljom. I naš klub zastupnika je e, podržao ovu zajedničku e, rezoluciju. Moramo reći da je situacija u Venezueli e, vrlo složena. Nećemo govoriti o sankcijama, mislim da tome nema tu mjesta, to nema nikakve veze s onome što se događa i ne možemo zapravo to niti uspoređivati sa događajima u Sovjetskom savezu. Glasat ćemo za ovaj prijedlog rezolucije, sudjelovat ćemo u pripremi rezolucije, zato što za nas je najvažnije načelo vladavina prava. A situacija u Venezueli e, pokazuje da vladavine prava tamo nema. Venezuela jest demokratska zemlja, tamo se održavaju izbori, no u ovom trenutku zemlja prolazi kroz ozbiljne probleme i te probleme treba riješiti. Stoga Europski parlament mm, mora odigrati svoju ulogu. Hvala vam. Hvala vam predsjedniče, htjela sam dodati samo jednu stvar i jasno reći da ono što radimo u parlamentu o Venezueli je važno, je odlučno s obzirom na to da smo ujedinili naše e, snage, ali još uvijek nismo dovoljno jasno rekli nešto što je vrlo bitno, a to je politički progon. Oprostite, ali vi ste trebali postaviti pitanje. Dobro, evo pitanje. Hoćemo li inzistirati da Europska unija i zemlje Europske unije poput Belgije koje su priznali politički azil određenim Venezuelancima? Hvala vam. Glas koji će na kraju vjerojatno biti pozitivan će jasno pokazati da postoje situacije koje osuđujemo. Ne prihvaćamo način na koji se postupa prema oporbi i to je jasno rečeno. No, želim naglasiti jednu stvar. Nemojmo miješati različite stvari. U Venezueli su održani demokratski izbori, no to očito nije dovoljno. To nije dovoljno za stabilnu demokraciju. Demokracija nisu samo izbori. Mora postojati poštivanje vladavine prava. A kad se to ne dogodi, onda moramo reagirati. Hvala vam, a sada sljedeći govornik gospodin Karski. Hvala vam. Studenti su uhićeni u e, srpnju za vrijeme mirovnih prosvjeda. Gospodin Lopez se sam predstavio e, pravosuđu i e, rekao da je sustav pravosuđa zapravo e, sustav koji ne poštuje pravdu. On je trenutačno u pritvoru i on i njegovi suradnici prema njima se postupa na ponižavajući način. To je jasno kršenje ljudskih prava i stigao je trenutak da poduzmemo odlučnije korake protiv e, režima gospodina Madura. Hvala vam. Hvala. Sada gospođa Čarancova. Hvala vam predsjedniče. Svjedoci smo kršenja ljudskih prava u Venezueli. Ne možemo gledati e, sa strane kako će se situacija pogoršati. Zbog toga tražim od vijeća da počne razmatrati Eh, opciju specifičnih sankcija protiv eh, dužnosnika iz vlade predsjednika Madura. Eh, strašno sam iznenađena na koji način režim postupa prema oporbenim političarima. Demokracija podrazumijeva da se može mirno prosvjedovati, a u Venezueli prosvjednici su izloženi nasilju od strane snaga sigurnosti. Tražimo od nadležnih tijela da puste na slobodu sve političke zatvorenike koji su samovoljno uhićeni i kojima nije dozvoljeno pravedno postupanje. Između ostalih to su Leopoldo Lopez i Marija Machado. Ne možemo više tolerirati da čelnici oporbe budu predmet zlostavljanja i kažnjavanja i da u Venezueli ne postoji E, pošteno pravosuđe koje će e, pravedno suditi u ovakvim slučajevima. Hvala a sada gospodin Krisogonos. Hvala vam gospodine predsjedniče. U Venecueli smo vidjeli krvave sukobe i to ovom kontinentu i e, ti su prosvjedi bili usmjereni protiv predsjednika Madura. Čini mi se da da se e, sadržaj izvještaja gospodina Huseina koriste vrlo selektivno. I činjenica je da postoje i drugi e, izvještaj, na primjer gospodina Lumine, koji govori, to je još jedan izvještaj koji govori o sustavnom krštenju osnovnih prava i ljudskih prava i to e, u Grčkoj od strane EU memoranduma. A s time se ne slaže, zapravo to je nametnuto od strane Ekofina. I sad ja kažem, da, analizirajmo što se događa u Venezueli. Recimo da je strašno to što se događa, ali nakon toga pogledajmo što se događa u samim zemljama Europske unije. U Grčkoj nam se prijeti i žrtve smo eurozone i e, bankrota. Gospodine Krisogonos, gospodin Bogner e, ima plavu karticu za vas. Želite li odgovoriti? Es ist richtig. Točno je. Točno je da se u Venecueli postupa nasilno i potpuno protuzakonito prema oporbi. Ali da li je pravilno sada protuzakonito e, ponašanje pokušati e, pokušati e, dakle da li je protuzakonite postupke oporbe na koje je ona primorana da li se to smije onda s time protiv toga postupati ponovno nasiljem i brutalnošću kud to vodi? Mislim da... Ovdje imamo vrlo zakonite postupke koji se odvijaju. I imamo neke ljude koji su počinili kaznena djela u Venecueli i protiv njih se naravno i zakonitim putem postupalo, ništa drugo, ništa manje, ništa više. Hvala, sada gospodin Urtasu. Ja moram reći da ovdje loše koristimo članak 185 zato što ovdje ne govorimo samo o kršenju ljudskih prava već dajemo opću izjavu protiv jedne vlade jer ne znam koliko rezolucija o Venezueli je već pripremio ovaj parlament postoji nekoliko zastupnika koje mogu e, pozdraviti suradnju Europske unije sa totalitarnim režimima ako postoji neka vrsta kršenja ljudskih prava u Venezueli onda se s tim slučajevom moramo postupati kao što činimo sa brojnim drugim slučajevima a u ovom slučaju to nije tako i ja i moj klub zastupnika se s time ne slažemo stoga još jednom osuđujem ovo licemjerje mi nismo željeli e, sudjelovati niti u amandmanima niti u raspravi i ne slažemo se s ovom e, rezolucijom i naravno glasat ćemo protiv gospodine urtasu imate plavu karticu gospodina karskija prihvaćate li je izvolite padło tutaj stwierdzenie iż e, tego rečeno je da e, osuda e, režima u venezueli nije utemeljena. pitam vas prihvaćate li ovakvo nehumano postupanje prema oporbenim čelnicima tu ponajprije mislim na leopolda lopesa i na sve aktiviste koji su uhićeni samovoljno za vrijeme noći u e, pritvoru nemaju struje nemaju vode slažete li se e, da su ovakva postupanja u redu? Los slučajeve o kojima trebamo govoriti može, slažem se da o tome treba razgovarati. Ja samo želim da za sve zemlje koristimo iste kriterije. Ovaj tekst zapravo ide protiv e, vlade koja je demokratski e, izabrana. Ako ćemo razgovarati o nekom određenom slučaju, onda neka se govori o tom određenom slučaju koji se jasno mora izložiti. Ali ovaj tekst je usmjeren isključivo prema e, vladi Venezueli. Imate još jedno pitanje, plavu karticu od strane gospodina Narta. Želite li govoriti? Da, molim vas, samo budite brzi. Kolega Urtasun, da li vam se čini da je razumno da je e, posebni izvjestitelj UN-a za, e, za ljudska prava da izvanredna da povlačenje Venecije između Američke komisije za ljudska prava, da sve te stvari zapravo znači da se Venezuela boji i da to odražava stvarnost koju treba osuditi. Ja ovo primjenjujem na sve ja ove kriterije primjenjujem na sve zemlje u kojima se vrše kršenja ljudskih prava i nije mi jasno kako vi ne možete osuditi ono što treba biti osuđeno. Javier, Javier, ovdje nije riječ o tome. Ja ću uvijek osuđivati kršenja ljudskih prava. Već jako puno e, godina radim upravo na tome. No ovdje nije riječ o tome. Ovdje govorimo o općoj temi. I u proteklom sazivu se je pripremljeno ne znam koliko rezolucija o Venezueli stoga mislim da stvarno e, nije u redu zato što ne govorim to što ste vi rekli Imamo još plavih kartica, no e, sjetite se da imamo još dvije rasprave nakon ove rasprave prije glasanja. Zbog toga ne mogu prihvatiti e, plave kartice. I odmah vam e, najavljujem da moramo biti stroži s vremenom od sada, zato što ako nećemo zakasniti sa svim ostalim temama. Gospodin Bašir. Uh, Mr. President... hvala vam što ste mi dali riječ. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem administraciju da uđu u dijalog sa Venezuelom i u slučaju u Kube. E, čuli, e, slušamo alibije i isprike e, venezuelanske vlade koji kuše slobodu mišljenja i sprečavaju pravu demokraciju. Venezuela mora shvatiti da više ne može e, održati e, gospodarstvo jer cijena nafte diljem svijeta e, sve više pada. Očekuje se inflacija od 16% ove godine, 60% ove godine a tu intime neće moći da ispuniti običajna koja je dala svojim građanima ne možete i ne smije se gušiti, e, gušiti suverenost e, drugih država i želim svima vama sretnu novu godinu. Hvala gospodine Bašira, sada riječ ima gospodin Kelam. Hvala gospodine predsjedavajući. Uistinu sam zabrinut pogošavanje političke situacije u Venezueli ta zemlja je, nije ispunila svoje obveze poštivanja vladavine prava. Ekonomska i socijalna kriza u toj zemlji je posljedica sve veće političke i e, ideološke netolerancije. Korištenje sile prema gospodinu Lopezu i Oberbe, te i, te i drugima. Međutim, e, neoprostivo je da su prosvjednici, e, da su stradali, smrtno stradali i prosvjednici. Mi izričemo svoju solidarnost sa svim onima koji žele, e, riskiraju svoje živote kako bi Venezuelu ponovno izveli na put demokracije. Stoga pozivamo na puštanje svih političkih zatvorenika. Hvala. Hvala sada gospodin Lopez Aguilar. Hvala vam gospodine predsjedniče. Na marginama ovoga što smo pripremili u rezoluciji te posebice nepristranost određenih e, stavaka, istina je da svi politički protagonisti moraju se uključiti u konstruktivni dijalog, a to znači prekid svakog oblika naselja te početak dijaloga koji će dozvoliti E, pravo na e, okupljanje i izražavanje mišljenja no isto tako vlasti u venezueli moraju e, zaustaviti samovoljna uhićenja to je recimo slučaj leopolda lopesa koji je već mjesecima u pritvoru odbor za ljudska prava protiv mučenja je to osudio kao samovoljno uhićenje osim tog odbora i druge organizacije za ljudska prava su učinile isto stoga je neophodno stati na kraj ovakvom proizvoljnom i samovoljnom korištenju pravosuđa jer gospodin se nalazi u vojnom zatvoru a nije mu tamo mjesto pravi konflikt koji u ovom trenutku razdvaja venezuelu dakle pobornici kapitalizma i socijalizma to nije istina već pravi razdor se događa između onih koji brane korištenje nasilja protiv E, političkih, za političke svrhe i onih koji ne žele da se nasilje koristi. Hvala gospodine predsjedatelju. Da, u jednoj rečenici se može reći puno toga. Demokratska, e, e, demokratska oporba je ona koja se trenutno ugušuje. Također se čuju i glasovi koji kažu da bezakonje se demokratizira. To je jasna osuda. Opoziciju treba oporbu treba podržati i treba se pružiti pomoć za izgradnju demokratske države. Gospodin Maduro kaže da to nije moguće da židovska e, zajednica i tako, u Venezueli imamo 17.000 tisuća židova, međutim u Venezueli vlada antisemitizam. Hvala. Gospođa Weber. Danas u Venezueli voće političke e, e, oporbe su u zatvoru. Gospođa Mečeta je poznata, međutim, mnoge mlade aktiviste su također u zatvoru, a više od, protiv više od 2000 se vodi istraga. E, time se guže njihovo pravo da protestiraju. vlada je tako koja je dovela zemlju na rub propasti. Predsjednik Maduro mora razumjeti da da u demokraciji e, drugačije postupamo s našim protivnicima, da ih ne zatvaramo, da uništavamo njihove e, karijere niti živote, stoga zahtjevamo puštanje političkih zatvorenika e, odbor Odbori organizacija američkih država sada i, i Europski parlament poziva na njihovo puštanje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 Ovdje imamo zemlje u kojoj se javno uništavaju bolnice, škole, tako dalje. E, stratala je, stratala i žena sa malim djetetom. E, I to sve uslijed napada. To su svi napade koje se samovoljno događaju i ko svi oni koji su um, počinili to moraju biti procesuirani. Međutim, Venecueli su mnogi e, to, zaboravili. I u Venecueli i imamo, e, govorimo ovdje o počiniteljima, ali svi zaboravljaju e, žrtve. 34 osobe u Venezuelu su odluđene za kaznena djela, a e, mali broj je optužen zbog zloporabe, zbog svoje vlasti Osvajanje ove rezolucije danas znači da Europski parlament se instrumentalizira, tako instrumentalizira ekstremistička snaga e, koja ne predstavlja većinu u Venezueli. Imamo jako puno javljanja za riječ u okviru spontanog javljanja za riječ. Nećemo moći svima dati riječ jer u protivnom nećemo moći na vrijeme e, održati ostale rasprave. Stoga ćemo dati po riječ po jednom predstavniku klubova zastupnika i posebice onima koji e, još nisu intervenirali. Oni koji su se već javili, nažalost, neće dobiti priliku. Tako da, eto, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Situacija u Venezueli je zapravo jedna međunarodna hitna situacija. Vlado, e, vlada gospodina Madura, to je zapravo nastavak vlade gospodina Čavesa i njihov je cilj uništiti oporbu, ne poštivati ljudska prava, stati na kraj slobodi medija te uništiti venezuelanski narod time što će ga osiromašiti. Republika Venezuela je republika grešaka gdje se osuđuju i zatvaraju oni koji ne razmišljaju kako želi Maduro. zatvaraju se mediji koji se ne slažu sa eh, ideologijom. Ovo nije vrijeme za riječi, vrijeme je da nešto učinimo i europske institucije moraju zatražiti od Venezuelanske vlade da prestane s, ovakvom, e, s ovakvim progonom oporbe. Siguran sam da će Venezuela jednoga dana izaći iz ove strašne noćne more i da će doista biti demokratska zemlja puna slobode i mi ćemo u Europskom e, Europskom klubu Pučana raditi na tome. Oni koji brane Venezuelu i kao što je to recimo Pablo Iglesias i stranka Podemos, oni su zapravo kukavice jer nisu došli na ovu plenarnu sjednicu, nisu željeli e, razgovarati i ništa ne žele reći o tome. Hvala, a sada gospođa Tapardel. U politici međunarodnoj E, se ljudska prava moraju poštovati. Uz tu konvenciju poštivanje demokratskih načela i ljudskih prava ne predstavlja prioritet samo nekih samo nekih zemalja izvan Europske unije, već i unutar Europske unije. Mi smatramo da se u Venezueli ljudska prava krše neprestano. Stoga smo za usvajanje ove rezolucije i smatramo da Europska unija mora prenijeti e, načelo poštivanja ljudskih prava na međunarodnoj razini. Mislimo da progoni, samovoljna suđenja e, oporbenih čelnika svi oblici nasilja, svemu tome treba stati na kraj. I smatramo da Venezuela može napraviti velike korake unaprijed i zajamčiti slobodu izražavanja i slobodu udruživanja. To su mjere koje se moraju primjenjivati uz e, sudjelovanje svih europskih institucija. I slažem se s onime tko je napisao ovu rezoluciju i rekao da visoki povjerenik, povjerenica mora e, imati aktivniju ulogu u tom području. Hvala vam. Uh, thank you very much. Hvala vam uh, puno. E, da kažem, htio e, sam se ovdje za riječ kako bi se koncentrirala na slučaj gospođe Makado. E, međutim, želim se osvrnuti na ono što smo čuli od venezuelske delegacije juče. Apsurdnost onoga što smo čuli je i e, sama šansa na pravedno suđenje nestaje svakim danom. To je ono što smo čuli. Ovdje imamo slučajeve kršenja ljudskih prava a ono što smo danas e, čuli od ljevice danas, moram jednostavno reći, sramite se, e, sramite se na tim komentarima. Hvala. Gracias. Hvala. A sada gospodin Vjegas. Quero expressar a eh, minha solidariedade e apreço ao povo da Venezuela. Dopustite da izražim svoju solidarnost sa venezuelanskim e, narodom. oni su dakle odabrali e, demokraciju, održani su izbori, održani se referendumi i oni su, to je priznala međunarodna zajednica i promatrače. Jimmy Carter je rekao demokratski proces u Venezueli je uzoran. Citiram. Umjesto da sada e, dijelimo lekcije kada je riječ o demokraciji, trebamo bi pogledati na koji način se, e, e, se, što se može učiniti za većinu, a ne za manjinu. E, danas e, imamo situaciju u kojoj se mnogo toga bolje odvija, situaciju e, situacija s mažno. Međutim, sada možemo se usprotiviti tim projektima, međutim povijest će ići svojim slijedom. Hvala vam, sad u ime vijeća gospodin Dela Vedova. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Europa je s Venezuelom povezana dubokim povijesnim vezama. Ona je bila glavni protagonist eh, procesa integracije u Latinskoj Americi i, Latins i Venezuela ima potencijala za doprinijeti blagostanju eh, regije. Nasilje i polarizacija političkih stranaka u eh, zemlji nas brine. 2014. je bila turbulentna godina koja je na trgove i na ulice um, izvela prosvjednike za i protiv vlade. Od veljače je Europska unija kroz čitav niz izjava izrazila svoju zabrinutost zbog sve veće polarizacije društva te zbog e, sve više nasilja. izrazili smo svoje nezadovoljstvo zbog zatvaranja studenata, e, političkih e, čelnika i pozvali smo vladu, civilno društvo i oporbu u zemlji da zajedno rade kako bi pronašli zajedničko rješenje. Pozvali smo sve strane da pokrenu politički dijalog i dosude nasilje. Zabrinjavajuće je utvrditi da zapravo nije došlo do nikakvog napretka prema pomirenju koje je toliko potrebno. Osim toga zabrinjavaju i dalji sukobi koji se prognoziraju i za budućnost. Europska unija je čestitala gospodinu Maduru na njegovom uvodnom govoru nakon e, izbora kada je rekao da će raditi na izgradnji uključive nacije no sadašnje napetosti u državi nas podsjećaju da je venezuela još uvijek daleko od e, rješavanja unutarnjih podjela ovakva situacija traži veću odgovornost od strane vlade od strane političkih stranaka od oporbe i svi zajedno moraju pronaći rješenje. Jedino takav zajednički pristup će omogućiti pronalazak rješenja. Molimo vladu koja je dobila izbore 2013. da preuzme vodstvo i pronađe kompromisno rješenje. Venezuela nema samo političke probleme, već ima i ozbiljne gospodarske, socijalne i sigurnosne problema. Inflacija raste, nema osnovnih sredstava za život e, socijalne napetosti te e, rekordne razine kriminala zabrinjavaju strašan pad na svjetskoj sceni cijena nafte samo dodatno pogoršava situaciju te negativno utječe na sposobnost države da ispuni e, ciljeve u. 2015. nedavno je predsjednik maduro najavio čitav niz štednje čitav niz mjera štednje u javnoj potrošnji i e, izgleda da e, vlada neće uspjeti dobiti javnu potporu u takvoj krizi. Čak i uloga Venezuele u regiji bi mogla e, pasti, što je i rekao i mm, gospodin Samper u Brazilu. Rezolucija ovog parlamenta podsjeća na situaciju oporbenih čelnika, studenata, oporbenih političara i svih onih koji su samovoljno zadržani u pritvoru. Vlasti u Venecueli moraju osigurati e, brze i, brza i nepristrana suđenja i mm, osigurati pošteno suđenje. Čitav niz kaznenih postupaka se e, odgađaju i traju u nedogled. Mi ćemo izbliza slijediti e, slučajeve oporbenih političara Eh, kao poput recimo gospodina Lopesa i četiri studenata. Europska unija je spremna mm, produbiti svoje odnose sa Venecuelom i na regionalnoj i bilateralnoj eh, razini. U ime tog prijateljstva tražimo od Venezuele stabilnost, tražimo napredak, a sve će to biti moguće ostvariti samo uz uključiv dijalog koji će se temeljiti na poštivanju ljudskih prava i slobodi izražavanja. Dijalog je jedini put prema pomirenju i to u cijelom političkom spektru. Hvala vam svima na pozornosti. Hvala vam. S intervencijom predstavnika vijeća